ako ne bude primjedaba smatrat će se usvojenim. Korigendum koji je e, prezentiran prezentiram plenuru, plenumu 24. lipnja e, na njega nije bilo primjedaba pa taj ispravak time se smatra usvojenim.